borbe protiv smrtne kazne. Mi se već desetljećima zalažemo protiv smrtne kazne u našem domu. Europljani i europljanke su ujedinjene u našem dubokom uvjerenju da bilo kako grozan bio neki zločin, se on ne treba kažnjavati sa daljnjom smrću. Samo prošle godine je 682 osobe u 21 zemalja osuđeno na smrtnu kaznu prema Amnesty Internationalu, a vjerojatno tome treba predodati i još dodatna izvršenja smrtne kazne koje nisu službeno zabilježena. I 2012. godine su Kina, Iran, Irak i Saudijska Arabija bile zemlje koje su izvršile najveći broj smrtnih kazni. Diljem svijeta 23 tisuće osoba 23.500 osoba čeka na izvršenje smrtne kazne. 2011. godina je izvršeno čak 1700 presuda za smrtnu kaznu. Vrlo nam je drago da vrlo smo zabrinuti zbog toga što su 2012. godine niz zemalja ponovno uveli smrtnu kaznu nakon moratorija. No, isto tako treba reći da u 97 zemalja je zakonom zabilježeno da je zabranjena smrtna kazna. U 41 zemlji su se sva tijela vlasti zalagala protiv smrtne kazne. Isto tako treba reći da postoji napredak u Sjednim državama. Trećina saveznih zemalja je u međuvremenu odlučila biti protiv smrtne kazne. Europski parlament će sa velikom većinom i dalje podržavati sve ono što ide u pozitivnom smjeru što se ovoga tiče i ja pozivam u ime Europskog parlamenta da sve zemlje ukinu ovu vrstu kažnjavanja koja je nehumana i okrutna. Imamo dva, dvije izjave što se tiče postupka rada. Kao prvo gospodin Watson. Hvala vam. Vi želim da se zabilježi zahvala od zastupnika iz mnogih klubova zastupnika koji su podržali moj prijedlog da se Malala stavi kao kandidatkinja za Saharovu nagradu. Ona je sa svojim djelovanjem osamotila članove al Ide. odluka je donešena iz klubova zastupnika. Njen argument da mlade djevojčice imaju pravo na obrazovanje je nešto što treba podržati i vrlo sam zahvalan konferenciji predsjednika što su naglasili da će podržati ne samo Malalu nego i milijune djevojčica koje imaju pravo na odlazak u školu i na samoostvarenje. Kolega Watson. Kolega Watson. Kolega Watson, ne mogu baš vidjeti gdje se tu radilo o našem postupku rada i zamolio bih vas da ovo dostojanstvo koje smo htjeli ovdje izraziti ne dovedete u pitanje sa vašim izjavama. Zur Gomez. Gospođo Gomez, u vezi poslovnika, gospodine predsjedniče, želim eh, pažnju parlamenta privući izvješćima koje smo dobili iz Libije gdje je premijer Libije bio danas ujutro rano otet od strane pobunjenika. Dobra je vijest da je on u međuvremenu pušten. Ovo pokazuje da je situacija u Libiji i, dalje vrlo alarmantna, da ima niz izazova. Mi europljani možemo tu napraviti razliku. Ja sam provela kao izvjestiteljica za to pitanje u Libiju, te sam vodila naše izaslanstvo sa kolegicom sa još jednom kolegicom i ovo je trenutak gdje možemo izraziti solidarnost za sve one koji su Libi Libiji bore za vladavinu prava i moramo ih podržati na tom putu. Hvala vam gospođo Gomez. Shvatili smo da vam je do toga vrlo stalo, no to također nije bio doprinos poslovniku i stoga ću sada najaviti, dragi kolege i kolegice, da dalje izjave o političkim e, pitanjima neću više prihvaćati. Ne možete se javiti za izjavu u vezi poslovnika. Ne možete koristiti izjave za poslovnik u svrhu davanja političkih izjava ne smijete zlouporabiti takvu vrstu e, izjava. Smačam da je to potrebno, ali molim vas ne u okviru rasprava o poslovniku. Gospođa Sinclair. Gospođa Sinclair, izvolite. Thank you. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, ja doista imam pitanje vezano s poslovnik e, i mislim da je valjan spomenuti da u West Midlandsu, u Velikoj Britaniji, gdje Malala trenutno prebiva i gdje je lječena u bolnici kraljice Elizabeth u Birminghamu, e, tako da bih željela čestitati toj mladoj ženi koja doista zaslužuje ovu nagradu. Što se tiče poslovnika, gospodine predsjedniče, e, tu imam nešto važno za reći. Vrlo je razočaravajuće da ste vi izrazili nepoštovanje prema ovom domu e, i prije 30 minuta da ste objavili nešto na Twitteru, a ne da ste najprije došli izjaviti to u ovom domu. Gospođo Zinkler, na konferenciji predsjednika i molim vas da se to provjeri u zapisniku. Sam uputila predsjednike da nakon potvrde te odluke tamo, svi kolege mogu to objaviti, bilo da se to radi, da bilo da se radi o Twitteru ili o nekim drugim uh, socijalnim forumima. S tim u vezi dakle ne mogu vidjeti kako sam ja izrazio nepoštivanje tome. Možda to možete još raspraviti sa predsjednicima klubova zastupnika. Nemam nikakvih daljnjih priopćenja. Herr Morganti, bitte sehr. Gospodine Morganti, izvolite. Presidente, durante il dibattito di ieri sulla situazione della comunità Roma in Europa dopo il Rekao bih nešto o situaciji eh, romske populacije u Europi. Nakon moje intervencije kolega Frank Engel iz EPP izjavio da sam ja lažov zbog toga što sam prikazao određene činjenice koje su se dogodile u mjestu gdje ja živim. To je zašlo novinama i ja sam dobio priliku reagirati na to usprkos činjenici da gospodin Engel upotrebio plavi karton. Stoga bih danas zatražio formalnu ispriku moga kolege. Inače, ću biti prisiljen zatražiti da se povedu disciplinarni postupci protiv njega. Gospodin Engels može slobodno optuživati članove svoje obitelji da su lažovi, ali ne zastupnika parlamenta. Hvala vam. Imam sljedeći prijedlog. Pogledat ćemo što stoji u zapisniku i gdje se ponašanje kolege Engelsa pokaže kao nedopušteno, onda ću ga pozvati na jedan razgovor, te ću mu reći da nije primjereno nazivati vas lažljivcem pod uvjetom da se provjeri sam zapisnik. Hvala vam. Nemam daljih javljanja za riječ i stoga će gospodin Kara sada preuzeti predsjedavanje. Drage kolegice i kolege, prelazimo na glasanje. Počinjemo sa izvješćem Najec Utabruk